ili nikakve dokaze da je došlo do kršenja sporazuma, zbog toga neću predložiti e, privremenu obustavu TFTP-a. Hvala lijepo, povjerenice Malström, poštovani kolege. Nema takvog postupka, gospođo Intfeld. Dakle, zaključujemo raspravu. I podsjećam vas da će se za ovu rezoluciju glasovati na sljedećoj plenarnoj sjednici. zahtjevu za kada govorimo o zahtjevu za mogući usmeni odgovor komisiji. I sada prelazimo dakle na sljedeći već e, temu, dakle izvjestitelj Aguilar. En aumento en la Unión Europea, el informe final de... Prekogranični kriminalitet je u porastu u Europskoj uniji i također to ističe i izvješće odbora Krim i također posljednja procjena koja je provedena kada je riječ o trendovima organiziranog kriminaliteta, to je proveo Europol. Dakle, imamo čitav niz kaznenih dijela koje su počinjeni zahvaljujući internetu imamo tu um, udruženje radi počinjenja u različitim zemljama. Dakle, to je već prevalazilaženje starih e, državnih granica. Osim toga, ne možemo ograničiti organizirani kriminalitet na određenu regiju ili na neki centar. Za Europsku uniju je važno da se napadnu te zločinačke mreže na zajednički način, dakle koristići svim, e, sve mehanizme prekogranične suradnje, bilo operativne ili druge prirode, kako bismo se suočili sa ovim izazovom koji predstavlja Europskoj uniji. Današnja rasprava bi treba razjasniti kako možemo razmijeniti mišljenja u smislu tumačenja zakona Europske unije kako bismo što brže gonili zločnice i zajamčili i osigurali temeljna prava. Imamo tu čitavu lepezu mogućnosti za prikupljanje obradu i usporedbu podataka između zemalja članica i europskih tijela u području policijske i pravosudne suradnje. Međutim, ti instrumenti nisu e, razrađeni jednom davno. Oni se stalno dorađuju i tu dolazi do preklapanja i nedovoljnog i netransparentnog korištenja samih instrumenta. Europski parlament je svjestan da treba razraditi jedan dosedan e, okvir unutar kojega ćemo moći procijeniti na e, zajednički način sve te instrumente i također ocrtati jasno oblasti zemalja članica Europske unije o razmjeni podataka i također trebamo se dati dodatne ovlasti u gonjenju kaznenih dijela Dakle, to treba prerasti u jednu raspravu o tome kako poboljšati ono što se već e, čini u smislu razmjene informacija o mm, organiziranju kriminalitetu u Europskoj uniji, a ujedno time treba zaštititi podatke. Tu se treba govoriti o transparentnosti, i suradnji i tako dalje. I o tome se govori u trenutku kada se razmjenjuju potrebni podaci. Zato razmatramo takozvanu odluku Prun koja je osvojena 2008. godine. 2005. godine sedam zemalja članica su u europskom pravu prepoznale jednu mogućnost za prikupljanje i automatsku obradu osobnih podataka, e, također baza podataka sa DNK i za registraciju vozila. Mm, instrument prvim se pokazao korisnim za poboljšanje prekogranične policijske suradnje, no treba ga lisabonizirati. Odluka prvim je usvojena u sklopu tadašnjeg trećeg stupa, odnosno međuvladine suradnje i to se ne poklapa sa potrebom demokratskog nadzora koja je zatražena na europskoj razini sada Europski parlament nakon Lisabona ima veće ovlasti u tom e, smislu, zato treba pokrenuti Lisabonizaciju odluke prvim i mislim da ćemo na taj način dosljedno protumačiti protokol 36 ugovora iz Lisabona i želim će tim mišljenja komisije o tome i također preuzimanje obveze u tom smislu. Povjerenica Malström, hvala, gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se, evo, već ovdje govorim e, nekoliko sati. Želim e, zahvaliti odboru Libe i mm, predsjednici na postavljanju ovog pitanja. Kao što znate, e, odluka prvim je doista važan instrument suradnje u Europskoj uniji i da, drago nam je da se to razrađuje. Također pozdravljamo i izmjene koje je donio Lisabonski ugovor, naročito davanje većih oblasti Europskom parlamentu, zato jer to pojačava ojačava europski nadzor nad europskim aktivnostima. Kada je riječ o odluci prvim, komisija je odlučila ne razmatrati daljnje izmjene pravnih temelja prije pune provedbe, jer na taj način bismo pogoršali provedbu i zapravo poništili cijeli proces mi tražimo od zemalja članica da to brzo provedu u pravno stabilnom okruženju. Dakle, to je bilo uvedeno u sklopu trećeg stupa i komisija nije imala uobičajene propise za kontrolu primjene u zemljama članicama u prijelaznom razdoblju od 12.2014. E, godine ćemo imati ovlasti u tom smislu. Kada je riječ o našem modelu za razmjenu informacija, mi smo zaključili da nam nisu potrebni takvi novi instrumenti. Postojeći instrumenti bi trebali biti bolji ako ih se primjenjuje na dosljedniji način. Ja sam podnijela niz konkretnih preporuka, recimo potrebu e, za standardnim komunikacijskim kanalom, što bi trebao biti Europol i također e, uspostavljanje jedinstvene kontaktne točke kako bi se stalno razmjenjivalo prekogranične podatke i također poboljšanje europskog usavršavanja u skladu e, sa programom obrazovanja za policiju. Trebamo također poboljšati zaštitu podataka i trebamo imati dobre statistike. Rasprava o poboljšanju učinkovitosti ovih instrumenata i sredstava za razmjenu policijskih informacija je već u tijeku neko vrijeme i također nadahnuta je objavom našeg priopćenja. Pozdravljam činjenicu da je ova rasprava sada na političkoj razini u vijeću i također u Europskom parlamentu. Više puta u vijeću sa ministrima smo raspravljali o tome i također poticali smo zemlje članice da krenu sa provedbom. Kada je riječ o zaštiti podataka u policijskom radu, to uključuje i obvezu od komisije da revidira i pravne instrumente, što uključuje i reviziju nakon tri godine od tog stupanja na snagu. Dakle, sada smo u toj fazi, ali svakako različno očekujemo i vaše prijedloge. Hvala. vam. Izvolite, gospođo predsjedavajuća. Hvala. Imamo govornika u ime političkih e, klubova, gospodin Dijaz Demera u ime EPP-a. Hvala gospođo predsjedavajuće. Dakle, ovo je vrlo um, važno usmeno pitanje koje pozdravljam. Dakle, riječ je o borbi protiv organiziranog kriminaliteta i jačanju pravosudne i policijske suradnje u kaznenom pravu. 2005. godine je potpisan potpisana odluka PRUN koja je i provedena kasnije. No, mm, revidirano je više puta, na tome imamo više agencija sa različitim ovlastima u području policijskog i pravosudnog rada. Imamo također i potpisivanje međunarodnih i bilateralnih sporazuma od strane zemalja članica i razne sustave razmjene informacija koji su doveli do zbrke u propisima što ne olakšava uvijek rad Europske unije. No, unatoč tome, slažem se sa Trnjavom komisije iz priopćenja i mislim da ne treba stavljati na raspolaganje nove instrumente za razvojne informacije, nego treba bolje primijeniti postojeće instrumente. Također ovi propisi se trebaju uskladiti sa Lisabonskim ugovorom e, i također omogućiti bolju zaštitu i demokratski nadzor od strane parlamenta. Lisabon treba zamijeniti jednu odluku iz trećeg stupa i to također e, preuzima i glavna načela ugovora iz Pruna. Time se štiti također pravo na intimnost i zaštitu osobnih podataka. Imamo tu ograničenja prava na intimnost koja su opravdana samo ako se osoba, dotična osoba bavi protuzakonitom aktivnošću. Dakle, to je prodičeno i ugovorom Prune i također još jednom. Hvala. Kolega Weidenholzer, dakle, ja se slažem s mojim kolegom pogledu odluke u Prumu. To je uistinu jedan jako dobar način borbe protiv prekograničnog e, kriminaliteta i suradnja policije je tu vrlo važna i to je jedan vrlo važan kriterij uspješnosti. Ali ono što je pri tome isto tako bitno da se pridržavamo prava građana i da su zaštićeni podaci. E, u tom ugovoru s prvima postoje dosta slabih strana kada govorimo o zaštiti podataka nemamo dakle e, vrlo jasnu definiciju e, kada govorimo o zaštiti privatnosti i prirodnih podataka čak i u kamenom <laughs> dobu konvencija Vijeća Europe dakle koja je davno potpisana E, koja se odnosi na osobne podatke zahtjeva određeno e, dakle pravo zaštite podataka, brisanja podataka, izdavanja podataka kao i nadzor e, razmjene podataka i za to treba biti predviđeno nezavisno mjesto ili tijelo. Dakle, mora doći do poboljšanja rezolucije i isto tako vrlo je važno da imamo to riješeno kroz jedan paket zaštite podataka. Nadam se da će ministri unutarnjih poslova isti elan imati kada krenu na taj potok kao posao kada su nekada imali e, i radili na e, ugovoru iz prvima prije nego što je potpisan Lisabonski ugovor jer e, mi znamo dakle da bi mi kao parlament trebali sudjelovati u pitanjima unutarnje politike i unutarnje sigurnosti. Schmidt, on behalf of the ALDE. Tack fru talman. Eh, gott att se dig här fru kommissionär hemkommen från denna förfäran. Hvala vam sljedeći govornik. Mm, velik broj od kriminalnih organizacija prijeti našoj organizaciji, on prijeti nam, prijeti nam svih, u svim dijelovima Europe. Europski građani upoznati su s tom činjenicom. U cilju nam je očuvati radna mjesta i gospodarstvo, a vidjeli smo i čitav niz dobrih prijedloga suradnje između raznih zemalja. Vrlo je važno ustanoviti zajedničku definiciju organiziranog kriminala. Znamo da se milijarde zarađuju svake godine s trgovine oružjem, ljudima, narkoticima. I to se događa u vremenu gospodarske krize i moramo se osigurati da se novac vrati u realnu ekonomiju. Moramo omogućiti bolju razmjenu informacija, ali mogu vam reći da u mom rodnom gradu postoje velike, veliki problemi kad je riječ o razmjeni informacija. Dakle, smatram da je malo neobično da neke zemlje ne gledaju bagonaklono na razmjenu podataka, oni bi trebali shvatiti da će toga imati koristi. U suprotnom koristi imaju loši momci, odnosno kriminalci. Problem leži u zemljama članicama. Europol ima jasan mandat, dobro je opremljen. Mislim da je Evropska unija rješenje za naše probleme. Međutim, zemlje članice moraju zajedno raditi kako bi zaustavile loše momke proporcionalnost, integritet, e, to je sve važno, ali ono što nam ne treba je naivnost. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Albrecht u ime zelenih. Thank uh, Hvala vam. Povjerenice, uvaženi zastupnici. Važno je da, bolje sura, da, da imamo bolju suradnju policije u Europi. Međutim, moj klub je već godinama ponavlja da su nam potrebni zajednički standardi za zajedničku suradnju. Potrebni su nam standardi kada se radi o zaštiti podataka, kada se radi o principima vladavine prava, o temeljnim načelima koje se nalaze, na koje se nalaze u našim ustavima. Nije dovoljno samo omogućiti međunarodno priznanje zajedničkih standarda u Europi. Moramo raditi na zajedničkim standardima i tada ćemo moći bolje uskladiti rad policije pravosudnih tijela. Međutim, moramo se koncentrirati i na one stvari koje olakšavaju komunikaciju policije na terenu, a ne trošiti velike iznose novca, velike sustave za nadzor koji po meni do sad nisu pokazali da su jako učinkoviti i da snižavaju stopu kriminala. Međutim, potrebna je prava suradnja policije i pravosudnih tijela i to na lokalnoj razini. To bi bio pravi način. Međutim, to nije ono čime se trenutno bave zemlje članice i vijeće, pa čak nije, niti naša povjerenica. Nadam se da ćemo učiniti što možemo kako bismo krenuli u dobrom pravcu. Hvala vam. Riječ ima kolegica Makovej. Mulțumesc pentru că Hvala Kako bi nacionalne vlasti, kako bi se zajedno borile protiv prekograničnog kriminala, potrebno je poboljšati komunikaciju između zemalja članica. Tu se slažem sa kolegama da su nam potrebni zajednički standardi. Kao izvjestiteljica za Eurodak znam kako je važna razmjena podataka između zemalja članica. Ova baza podataka, riječ je o bazi otisaka prsti, omogućuje razmjenu podataka nacionalnih tijela kako bi se borili protiv terorizma kako bi utvrdile počinitelje, svjedoke, odnosno žrtve takvih napada. Tu se može provjeriti i pokušavaju li zločinačke organizacije ubaciti neke svoje ljude pod lažnim identitetima na teritoriju Europske unije. Zato mislim da je pristup tim podacima od ključne važnosti u borbi protiv prekograničnog kriminala. Međutim, zemlje članice ne mogu imati pristup bazi Eurodac ukoliko ne zatraže iste te podatke iz jedne druge baze podataka u kojoj pristup ima samo 11 zemalja članica. Dakle, postoji ograničen pristup informacijama u Europskoj uniji. Zemlje članice koje tek trebaju provesti odluku prumto moraju činiti što je brže moguće te provesti Zahtjev Europske komisije kada je riječ o razmjeni podataka u borbi protiv prekograničnog. Hvala vam. Riječ ima kolega Vandenkamp. Predsjedavajuća. Ako postoji jedan sektor u Europi koji razumije važnost otvorenih granica i slobodnog kretanja ljudi je onaj organiziranog kriminala. Vidite što se trenutno događa u Europi, u mojoj zemlji, u nizozemskoj kada govorimo o otvorenim granicama. Mislim da ćete se složiti da smo u nekom pogledu bili prilično naivni. U nizozemskoj smo nedavno zatvorili pripadnike mafijaške organizacije koji su živjeli u, na, području naše zemlje i upravo zahvaljujući razmjeni podataka ovi ljudi su uhićeni. Slažem se da je sporazum Prumi razmjena podataka ono što to je izuzetno važno kada se radi o borbi protiv kriminaliteta. Međutim, moje pitanje za komisiju je zašto se na provedbu čeka toliko dugo. Neke kolege su istaknuli da postoji samo 11 zemalja članica koje su provele ovu odluku, kada će to učiniti ostale. Slažem se sa kolegom Agiljarom da je potreban demokratski nadzor kada je riječ o borbi protiv ovih e, kriminalnih e, aktivnosti, a to ćemo učiniti kada svi budu proveli ovu odluku. Dakle, moje pitanje je kada će se to dogoditi, koliko dugo trebamo čekati. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Skurija, hvala vam. Brojni problemi s kojima se susrećemo kao Unija je upravo nejednaka primjena propisa. To dovodi do našeg rasta ranjivosti, do nedostatne kontrole na razini Europske unije. Potrebno je stoga učiniti pregled važećih propisa i međunarodnih sporazuma te oni koji se tiču razmjene informacija. Potrebno je da komisija automatizira postupke kako bi se integrirali postojeći instrumenti i kako bismo došli do zajedničkog standarda kada je riječ o razmjeni informacija. Tome se mora pridodati čitav niz aktivnosti kada je riječ o usavršavanju policijskih službenika. A tu je odluka Prun, ona je redovni postupak u policijskim istragama Sada je potrebna njezina stvarna provedba na području zemalja članica i moramo biti brzi. Još jednom postoji potreba za, za većom integracijom naše unije kako bismo odgovorili na potrebe našeg društva. Grazie, Hvala vam, zastupniče Skurija. Nastavljamo sa postupkom slobodnog javljanja za riječ. Dajem riječ kolegi Luhanu. Eh, Hvala vam povjerenice, uvaženi kolege. Govorili smo o zaštiti podataka, o transparentnosti. Govorili smo o želji da građanima pružimo informacije kako bi oni bili uspješni. Govorili smo o slobodnom kretanju ljudi, međutim nismo u stanju razviti zajedničke standarde, nismo u stanju provoditi neke stvari koje već postoje. Nedavno sam bio počašćen što sam na jednom događaju u Europskom parlamentu gdje su stručnjaci iz Europe i ne samo oni govorili o transparentnosti podataka u virtualnom svijetu naspram sigurnosti građana i želim reći da je situacija u Europskoj uniji katastrofalna. Da ne spominjem onu izvan Europske unije. Europska unija mora povezati već postojeći sustav, bilo da govorimo o Schengen, Schengenu broj 2, Eurodaku ili o nečem drugom. U istovremeno moramo imati konkretne programe za provedbu. Hvala vam. Sljedeći govornik. Hvala vam. Moje mišljenje je da je dobro da smo imali mogućnost uputiti ovo usmeno pitanje za to što moramo dokazati da se propisi koji su usvojeni provode ne smije doći do nekažnjivosti transgraničnog kriminaliteta, on se mora uočiti na vrijeme i to je vrlo važno u borbi protiv kriminala. Zato je dobro da na raspolaganju imamo dobre alate. Na taj način možemo imati, za, za, za, zadobiti i povjerenje naših građana. Hvala vam. Riječ ima povjerenica Malstrom. Hvala vam. I hvala članovima parlamenta koji su postavili ovo pitanje. Slažem se da je prekogranični kriminal izazov i jedini način da se borimo protiv ovoga je bliža suradnja naših pravosudnih i policijskih tijela organizirani kriminal je ono o čemu sada govorimo. Zato sam rekla da ne koristimo sve instrumente koji su na raspolaganju. Ne mislim da nema smisla dolaziti sada do nekih novih modaliteta suradnje, a tek polovica zemalja članica je primjenjuje odluku PRUM. Zato nema smisla mijenjati pravne temelje. Čemu ova odgoda? Pokušavali smo to utvrditi. u, slučaju, nekim slučajevima riječ o praktičnim stvarima. Ne znam. Treba je posebno usavršavanje da bi se pomoglo tim zemljama članicama. Također okupljavamo druge, određene zemlje članice kako bi one podijelile svoja iskustva. To dovodi do određenih e, odgoda i to nije među našim prioritetima, nažalost. Međutim, na brojnim sastancima kojima sam, na kojima sam sudjelovala tražili smo od zemalja članica da učine više. Kada će se to finalizirati zapravo vam ne znam reći. Na godinu, u rok od godine dana nadamo se da će se to učiniti. Međutim, slažem se samo da moramo imati zajedničke standarde, da se moramo pozabaviti zaštitom podataka. Kako budemo napredovali sa provedbom, tako ćemo se time pozabaviti. Moramo vidjeti na koji način će se situacija razvijati na ovom području. Možda će se nešto moći učiniti u kontekstu nakon programa Stockholm. Hvala vam. Hvala vam povjerenice, rasprava je završena. glasovanje je sutra u 12 sati. Nastavljamo sa idućom točkom dnevnog reda.